So, good afternoon. Dobar dan i pozdravljam vas na početku ovog zajedničkog sastanka odbora za vanjske poslove i odbora za razvoj. Prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Nemam prijedloga za izmjenu. Možemo li usvojiti dnevni red? Da, hvala. Druga točka dnevnog reda priopćenja predsjednika kojih nema. Te e, zato Sada prelazimo na treću točku dnevnog reda koja je inače i razlog zašto smo se okupili danas, a to je razmjena mišljenja sa Abdalom Handakom koji je predsjednik vlade Sudana. Dragi kolege, srdečno vas pozdravljam na zajednički sastanak odbora za razvoj i vanjskih poslova sa predsjednikom vlade Sudana imamo i velik broj zastupnika, ali i velik broj praznika u Europi, pa e, mnogi naši zastupnici danas nisu ovdje, međutim prate nas putem e, interneta. I e, predsjedniče vlade, dopustite mi dakle da vas srdačno pozdravim u Europskom parlamentu. Vaše prisustvo zapravo svjedoči o vrlo značajnim političkim promjenama kroz koje je Sudan prošao u proteklih nekoliko mjeseci. Vaša nova vlada početak je novog doba koji se otvara u Sudanu i sada ćemo s vama razgovarati o budućnosti vaše zemlje i odnosima s Europskom unijom. Sada ću predati riječ e, Vitholdu Jarnu Vasteskovskom koji je podpredsjednik odbora za vanjske poslove. Hvala gospodine Tobe i ja ću, ako mi dopustite, zaželjeti dobrodošlicu e, predsjedniku vlade Sudana koji je gost našeg odbora. kolovo e, kolovoza ove godine potpisana je konvencija koja je vrlo uspješna za, i značajna za Sudan jer mi dijelimo želje Sudanaca za mirom i blagostanjem. Europska unija pomno prati prijelazno razdoblje i podržava Sudan na putu za demokraciju. Vlada na čijem ste vi čelu ključna je da bi se ti ciljevi ostvarili te da bi u vašoj zemlji ostvarili pravnu državu. Vaš put naravno neće biti lagan, ali je ključan za budućnost Sudana gdje i dalje rade tradicionalne institucije koji nastavljaju na svom radu. Europska unija podržava Sudan i nastavit će i dalje tako raditi na dobrobit Sudanaca. Hvala lijepa. Sada ću ponovno predati riječ gospodinu Tobeu. Hvala vam gospodine Šekovski. Evropska unija je i dalje opredjeljena za davanje podrške sudanskom narodu usprko tome što smo s prethodnim eh, predsjednikom vlade, predsjednikom eh, vladom eh, imali razmimo ilaženja u mišljenjima. 2016. godine Evropska unija izdvojila je 188 milijuna eura za uzajamni fond za Afriku kojim se žele E, smanjiti utjecaj emigracija i prisilnog razmještanja građana. A humanitarna pomoć u vrijednosti od 463 milijuna eura izdvojena je za Sudan od 2011. godine, naročito za sigurnu opskrbu hranom humanitarna situacija u vašoj zemlji sada je vrlo problematična u različitim njezinim krajevima i ima jako puno raseljenih osoba i imigranata. Želimo s vama razgovarati o tome kako tu situaciju možemo poboljšati. Europska unija spremna je poveći e, pomoći e, i povećati humanitarna djelatnost u Sudanu. A rad na regionalnoj integraciji, borba protiv klimatskih promjena, sigurnosti i migracijama su područja gdje želimo sad e, surađivati s vama. Predsjedniče vlade, imate riječ, rado ćemo saslušati što ćete nam vi reći i kako vi vidite odnose između Europske unije i vaše zemlje. Izvolite. Hvala lijepa. Mm, dobar dan, e, dobro večer. E, pozdravljam uvažene e, predsjednike odbora i sve zastupnike koji su došli na ovaj sastanak. Zaista velika mi je čast da vam se mogu obratiti kao predsjednik vlade, privremeni predsjednik vlade Sudana. Za početak dopustite mi da izrazim zahvalnost Europskoj uniji na trajnoj potpori borbi sudanskog naroda. Vi nas stalno podržavate, podržavali ste nas za vrijeme razdoblja diktature i to nam je omogućilo da dođemo do faze u kojoj smo danas. Hvala vam za to. Ja vas uvjeravam da itekako cijenimo vašu potporu. U ovom kratkom izlaganju dopustite mi da s vama, da vam izložim prioritete naše prelazne vlade s kojim se problemima suočavamo, ali i što očekujemo od ovih odnosa. Dopustite mi dakle da naglasim prije samih prioriteta kako mi vidimo promjene do kojih je došlo u Sudanu u proteklih 7 do 8 mjeseci. Uvjeren sam da ste pratili događaje u našoj zemlji. A promjene u Sudanu zaista su značajne i odnose se na cijelu zemlju u našoj nedavnoj prošlosti, u posljednjih 60 godina, imali smo puno prijelaznih razdoblja. U našoj smo regiji mi bili prvi 1964. godine zbacivanja diktatora. E, to je bilo 64. 85. kao i ove 2019. godine. U prethodne dvije tranzicije to je bilo jako vezano za središte zemlje, a sada se to odnosilo na cijelu zemlju. Ljudi su se pojavili u prosvjedima od zapada Darfura na sjeveru, na istoku i u središtu zemlje. No, ta promjena ima također i jednu jedinstveno obilježje vezano za naše susjedstvo. E, svjesni ste sasvim sigurno svih kriza oko nas u Libiji, u Središnjoj republici, u Somaliji, Egiptu. Kod nas su promjene se odvile vrlo mirno. Nismo odgovarali ni na kakve provokacije od strane režima i e, našu e, djelovanje nismo nikada pretvorili u nasilno djelovanje. Drugo, na čelu svog pokreta bile su žene i mladi. Žene su zaista na prvim crtama u našim promjenama. Ali isto tako bili smo vrlo otporni kad god e, imali osjećaj da pokret jenjava, iznenadilo nas je kako je taj pokret živ i otporan i kako se u njega uključivali svi širi slojevi društva. Okrenut ću se sada prioritetima tranzicijskog razdoblja. Nakon dugog i problematičnog razdoblja uspjeli smo uspostaviti prijelazne e, odredbe za našu vladu. Uspostavili smo različita e, vijeća, ustavno vijeće, e, vijeće za sigurnost i druga tijela. Našu tranziciju predvodilo je prije svega slogan sloboda, mir i pravda. Definirali smo deset prioriteta na tim temeljima za ovo razdoblje. Prvi prioritet za nas bilo je da, rat se, da se zaustavi rat te da izgradimo trajan mir. Od prvog dana smo započeli raditi na tome. I nije slučajno da je moj prvi e, službeni posjet van Sudana bio u južno, Južni Sudan. Južni Sudan gdje mi mi dalje vjerujemo da smo jedna nacija u dvije države. Imamo izvrsne odnose s Južnim Sudanom, čije neovisnost ne dovodimo u pitanje. 95 98% građana Južnog Sudana bilo se izjasnilo za neovisnost na referendumu. Međutim, imamo puno toga zajedničkog, e, zajedničku povijest i zajedničku e, sudbinu. E, sastali smo se sa vođama vojnih snaga, vojnih grupacija u Džubi i mi nismo kad smo se obraćali njima mi smo govorili s ljudima koje znamo, imamo puno toga zajedničkom. I uvjereni smo da ćemo uspostaviti mir u rekordnom vremenu. Mi smo također raspravljali o čitavim nizu stvari koje su za njih bile problematični posljednjih desetljećima. Po pitanju humanitarnih poslova e, dali smo puno osiguranja o tome da će se moći prelaziti i preko granica i preko crta bojišnice kako bi humanitarna pomoć dospjela do onih kojima je potrebno. Načinili smo i mnoge praktične korake. Prošli tjedan sam ja bio u Darfuru, u Fašeru i tamo sam bio u e, logorima, prihvatnim logorima za raseljene osobe. I Imao sam prilike razgovarati i sa ljudima koji obnavaju visoke dužnosti u svim centrima i u vladi. I jedna i druga strana smatraju da je ovo dobar trenutak da se mir ostvari. Naš drugi prioritet je ekonomska kriza i obnova gospodarstva naše države. Naslijedili smo 30 godina problema, lošeg upravljanja, različitih kriza, ozbiljnih kriza koje se pretaču u vrlo visoke cijene, vrlo visoku inflaciju, probleme s valutom. Bankarski sektor gotovo je u raspadu. Prema tome, prioritetno rješavati ekonomsku krizu kako bi naša zemlja sada stala na prave noge. Sudan je jako bogata zemlja. Ako se njezine sirovine budu, ako se njima budu dobro upravilo, upravljalo, imat ćemo odgovarajući višak. Treći prioritet je reforma državnih ustanova. I tu smo e, naslijedili vrlo lošu situaciju i moramo ponovno obnoviti naše institucije. Četvrto, moramo izraditi dobre temelje pravne države, transparentnosti, polaganja računa, pravosuđa i naročito svega onoga što će nam omogućiti da dođemo do mirnog dobskog procesa. Naime, da uspostavimo situaciju gdje će žrtve biti uvjerene da je izvršena pravda. Peto, borba protiv korupcije i e, povrat ukradenih e, e, ukradenih sredstava. Na milijuni dolara ukradeno je i spremljeno negdje drugdje. Mi želimo taj novac povratiti jer taj novac bi nam mogao pomoći da e, radimo na rješavanju mnogih drugih problema. Šesto, želimo pravičnu i zaista utemeljeno sudjelovanje žena u vladi i ustanovama prijelazne vlade u e, vijeću suverenih od 11 članova dvije su žene, dok je jedna od njih iz naše kopske manjine. Kopti su vrlo malobrojna manjina u Sudanu, ali smatrali smo da zaista se trebamo pozabaviti našom raznolikošću i našim manjinama. E, kolegica Lena je e, e, ministrica socijalne skrbi i rada i jedna je od četiri žena ministara u našoj vladi. Ali što je još važnije, po prvi puta na čelu pravosudnog sustava u našoj zemlji nalazi se žena. Mi ćemo uskoro uspostaviti zakonodavno vijeće s odredbom da barem 40% zakonodavaca moraju biti žene. To je korak naprijed, nismo u potpunosti svime zadovoljni, ali to je dobar početan korak. Što se tiče zastupljenosti žena, po prvi puta smo zatražili od sveučilišta da je važno da žene budu zastupljeni, da nove studentice eh, vide među zamjenicima dekana žene. Mislimo da je to zaista važno i takva je situacija na pet ili šest sveučilišta. Je li to nešto što se događa sada vezano za revoluciju? Ali mi smatramo da dugoročno eh, žene eh, moraju biti dobro zastupljene. Osmo, vanjska politika koja će se temeljiti na međusobnom poštovanju, nemiješanju, ali naša prethodna vlada je imala vrlo problematične vanjske odnose i mi moramo to ispraviti. E, osmo, dakle, da se bavimo zapošljavanjem mladih. Želimo u našoj zemlji stvoriti mogućnost e, da e, mladi ostanu kod kuće. Da ne bi išli na to tako teško putovanje s onu stranu sredozemlja. Mi želimo da oni ostanu kod kuće i mi želimo stvoriti budućnost za te mlade ljude koji će ostati kod kuće i graditi svoju zemlju. Naša deveti prioritet odnosi se na socijalna pitanja, pitanja zdravstva, obrazovanja i razvoja ljudskih resursa. Protekli je režim 70 do 80% naših e, resursa stavljao u sigurnosna pitanja. Mi želimo to promijeniti, mi želimo većinu sredstava uložiti u ljude. Mislim da ćete složiti sa mnom da niti jedna država, niti jedna nacija ne može se razviti ako ne ulaže u svoje ljude. I za kraj prije kraja prijelaznog razdoblja želimo napraviti e, ustavnu konferenciju koja će nam omogućiti da se bavimo pitanjima upravljanja identiteta, ali i razvoja. Međutim, isto tako da pripremimo izbore kojima će se naši građani, na kojima će naši građani moći izabrati što žele i da mi nakon toga toj vladi predamo vlast u ruke. Predsjedavajući, nakon što sam nabrojao sve te probleme, moram reći da problema ima. Ne želim lijepo oslikati situaciju i reći, eto, mi smo svrgnuli diktatore i sada su problemi riješeni. Daleko smo od toga. Prvi izazov koji je pred nama je da se mir uspostavi na dobar način. Još uvijek imamo puno vojnih skupina, Puno dionika je tu i međunarodnih i domaćih. Međutim, mi mislimo da je ovo dobar trenutak da do mira dođe. I mislim da je to, da je predsjednik eh, Clinton govorio da je ekonomija nešto sasvim ludo. Da, jer ekonomija je vrlo važna kriza, dugovi i tako dalje. Ali moramo financirati kratkotajne prioritete prijelazne vlade. Moramo izgraditi naše ustanove, bilo da se radi o javnom sektoru ili o sigurnosnom sektoru. To je za nas veliki izazov. Uvjeren sam da e, pratite listu terorista koju države sponzoriraju. I e, Sudan je na toj listi. Za nas je vrlo važno da otvorimo e, sudske procese. Možemo razumjeti iz kojih razloga je Sudan nekad bio stavljen na tu listu, ali danas mi zaista nismo zemlja koja podržava terorizam. Upravo suprotno, mi smo jako miroljubive i misli da bismo morali moći uvjeriti američku administraciju da Sudan skine s tog popisa. I nadamo se da ćemo vrlo skoro postići e, dogovor e, za tu zemlju kako bismo dobivali i e, pomoć od njih. Nadalje, što raditi s različitim očekivanjima. Jer naši, e, naš narod ima ogromna očekivanja nakon što je svrgnuo diktaturu. Mi ćemo raditi na transparentan i otvoren način i mi ćemo raditi na tome da ne varamo ljude. Imamo puno izazova, ali nadamo se da ćemo s našim građanima se nositi s tim izazovima zastupljenosti, imati nacionalni projekt za našu zemlju, ali isto tako napraviti projekt za tranziciju i demokraciju. A sada mi dopustite da vam dam još posljednjih nekoliko primjedbi. Očekujemo više partnera. Nadamo se da ćemo i dalje dobijati potporu u našoj borbi, da ćete biti i dalje s nama. Mi smo se susreli isto s vašim kolegama iz e, komisije. Cijeli dan smo imali sastanke i sa e, iz za strane poslove e, te se nadamo da ćemo iznaći više strateških partnerstva s Europskom unijom e, i to u različite svrhe. E sada ću vam ukratko reći što mi očekujemo od ovog partnerstva. E, kao prvo, nadamo se da će nam dati potporu za e, mirovne pregovore i iz političkog stajališta, ali i tehničkog. Nadamo se da ćete nam pomoći u mirovnom procesu i pomoći u financiranju razvoja nakon sukoba. Nadalje, nadamo se velikoj potpori što se tiče humanitarnog, humanitarne strane i doista mi je drago što e, sam e, čuo obećanja da ćemo dobiti dodatna sredstva za to. Nadalje, molim da nam pomognete da e, se ukloni Sudan sa popisa država koje daju potporu terorizmu treba pomoći e, sudanskom gospodarstvu kratkoročno, srednjoročno, dugoročno. E, dugo je e, ova država bila zatvorena za vanjska ulaganja zbog politike prethodnog režima. Sada se nadam da će se evropske tvrtke vratiti. Postoji jako puno mogućnosti za ulaganja u infrastrukturu, promet, naravno naftu, rudarstvo, puno, e, puno prilika za ulaganje. Nadamo se da ćemo dobiti i potporu što se tiče izgradnje kapaciteta e, institucija i tako dalje. Da zaključim. Sudan se nada da ćemo dobiti i postići potpunu suradnju sa međunarodnom zajednicom, s partnerima, a naročito e, se radujemo izgradnji strateškog partnerstva s Europskom unijom. Nadamo se da ćemo zajednički raditi kako bismo riješili probleme koji su pred Sudanom. E, ako pomognete Sudanu danas, pomoći ćete e, sudanskom narodu E, u odnosu na velika strateška pitanja jer ako e, pomognete na pravi način Sudanu to će sigurno čuti i sve e, ostale zemlje iz regije i sigurno će to biti jedna pozitivna poruka. Tako da vam zahvaljujem, zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da vam se obratim. Hvala e, predsjedniče e, vlade. Radi se ovdje o vrlo zanimljivom govoru. E, zapravo se radi o dobrom uvodu za ovu razmjenu mišljenja. Sada ću dati riječ različitim osobama koje su ovdje, zastupnicima Europskog parlamenta, komisiji, i naravno e, gospodin premijer može odgovoriti. Dakle, počet ćemo e, sa koordinatorima. Prvo ću dati riječ gospodinu Galeru iz e, Pučana. Hvala i dobrodošli gospodine predsjedniče vlade u ovaj naš parlament. Drago nam je što imamo novu, što imate novu vladu u Subanu. Ja sam ovdje već više od 20 godina i uvijek sam bio u zajedničkim odbirama znate da smo dakle da smo e, često imali prilike razgovarati o Sudanu. E, nažalost e, nismo uvijek imali priliku uživati u takvoj razmjeni e, mišljenja i drago nam je da sada razgovaramo na jedan drugčiji način i nadam se e, da ćemo dati jedan novi zamah za naše buduće odnose. Ne možemo promijeniti prošlost, ali možemo zajednički graditi bolju novu budućnost. Imam puno pitanja, ali ograničit ću se jer e, i moje kolege žele postaviti pitanje. E, u vašoj izjavi ste spomenuli E, i prošlost. E, pitam se e, što ste konkretno učinili za bolju saradnju sa međunarodnim humanitarnim organizacijama i s Europskom unijom, kako vratiti izbjeglice, imate li plan da ih vratite u mjesta iz kojih potječu? i kako izgraditi povjerenje? Što ćete učiniti kako biste ponovno izgradili povjerenje naroda prema središnjoj vladi i tatu? E, također bih vas nešto pitao u odnosu na vaše odnose s Južnim Sudanom. Ne sad, neću sada govoriti o onome što se tamo događa, međutim, E, ono što je važno i za jedne i za druge, i za vas i za Južni Sudan, to je e, e, izvoz nafte. Cijevi i naftovodi idu kroz obje zemlje. Iz toga bi obje strane mogle izvući korist. Kako to sada funkcionira? E, da li funkcionira dobro izvoz nafte? E, je li se dobit dijeli? E, je li cijela ta industrija dakle, ide u korist i Sudana i Južnog Sudana? Evo, toliko za sada. Sada bih dao riječ gospodinu Holveniju. Otišao je u redu. Onda gospodin Miksel, e, sociodemokrati, hvala što ste s nama gospodine predsjedniče vlade i što ste s nama podijelili vaše iskustvo i e, objasnili nam situaciju u vašoj zemlji. Želimo puno uspjeha u daljem radu. E, kratko pitanje, govorili, znamo da su javne financije u e, vašoj zemlji u e, vrlo lošem stanju, vrlo teško vam je ubirati porez i zbog toga ne uspijevate pružiti osnovne usluge i robu. Što možete učiniti da popravite situaciju? Imate također vrlo visoku razinu duga Drugo pitanje koje je različite prirode. E, postojala je već dugo vremena zabrinutost u odnosu na e, dijeljenje e, vode, naročito kada se govorilo o rezervoarima i branama E, u Etiopiji čini nam se e, da je posljednjih tjedana došlo do pozitivnog razvoja situacije u tom smjeru. Možete li nam sada reći kakvo je vaše mišljenje? Jeste li optimistični? Mislite li da bi se situacija mogla razviti na konstruktivan način? Naravno, to je važno i za razvoj političke situacije, ali i za gospodarski razvoj. Hvala. A sada e, gospodin Simatević, SID. i ja sam e, bio e, također predsjednik e, vlade moje države, odnosno Polske, te sam svjestan u kolikoj mjeri je zadaća koja je pred vama važna i obimna. Pratim situaciju u vašoj zemlji već 40 godina. E, imam razloga za to. Prije 40 godina, kada sam još bio zaposlen na sveučilištu u Varšavi, bio sam prijatelj sa jednim sudancem e, koji je e, tamo dobio doktorat. E, dakle na Varšavskom sveučilištu. Tako da sam bio doista zainteresiran za situaciju u e, Sudanu zbog tog prijateljstva. I moram reći da sam 20 godina e, bio žalošćen s političkom situacijom i diktaturom u vašoj zemlji. Ja, potpuno mi je jasno da ste vaše prioritete iznijeli redom. Da kao prvo želite osigurati gospodarski razvoj kako biste doista E, pomogli mm, u ovim temeljnim potrebama vašeg naroda. Međutim, na desetoj točci dnevnog e, prioriteta e, spomenuli ste demokraciju. Znam da nije lako izgraditi demokraciju, naročito kad imate tako traumatično, tragično iskustvo koje je iza sudanskog naroda. Međutim, jesam li u pravu ako vjerujem da ovi veliki protesti koji su doveli do pada e, diktature, da su oni bili motivirani ne samo zbog toga što su ti diktatori e, počinili e, zločine, već zato što narod jednostavno je tražio e, i to vrlo snažno i jasno da se poštuju njihova prava i da se u Sudanu izgradi jedan demokratski sustav. Možete nam reći u kolikoj mjeri iskustvo iz susjedne zemlje, vaše susjedne zemlje Etiopije, može vama biti primjerom jer i Etiopija i Sudan su prošle kod e, tešku e, prošlost, imaju tešku prošlost, ali Etiopija je doista uspjela e, reformirati situaciju u svojoj zemlji te je uspostavila mirne odnose sa jednom od susjednih zemalja. Je li to jedan od primjera koji biste vi mogli pratiti? Hvala. A sada još dva pitanja a onda ćemo čuti službu za vanjsko djelovanje. E, hvala, gospođa And I can imagine... Kanko, hvala. Postavit ću vam jedno teško pitanje. Teško, zašto? Zato što bismo voljeli da je cijela povijest bila drugčija. Moram reći da osjećamo određenu E, određen sram zbog e, sramotu, zbog e, onoga zbog onog što su proživjele žene u vašoj zemlji, ali i u mojoj. Vi ste jedna od zemalja koja su na najvišoj razini broja e, brakova sklopljenih sa e, djecom. Kod vas jedna trećina, kod mene Burkina Faso u mojoj zemlji to radi se o desetom mjestu. E, čula, sam da su prošle godine djevojke stavljanje, jedna djevojka je stavljena na aukciju e, na e, Facebooku i mogli su je kupiti za 10.000 e, dolara, tri Toyota ili za 100 grla. Ove godine sam čula jednu drugu priču, a to je da je jedna djevojčica e, osuđena na smrtnu kazu zbog toga što je usmrtila svog supruga za kojeg je bila prisiljena da se uda. E, radi se o velikom problemu, radi se o svakoj trećoj djevojci. Drugim riječima, samo sva, samo dvije od trije djevojčice imaju priliku otići u školu. Njihovi očevi ih doista pošalju u školu. A ja mislim da sve e, djevojčice, sve žene imaju pravo na školovanje. I to je način na koji ćemo napredovati. E, moramo svakako raditi na poboljšanju situacije zemalja, e, žena. I, iako je situacija u Sudanu sada bolje i dalje, e, djevojčice ne mogu e, često ići u školu. Pa vas toga pitam, što će vaša vlada konkretno učiniti kako biste osigurali zaštitu djevojčica i žena u odnosu e, na ova prisilne brakove? Kako ćete to prilagoditi u pravosudnom sustavu, u pravnom sustavu e, kako biste e, ovaj prioritet uvrstili u njega. E, što, na tome, što čini na tom planu vlada Sudana, kako surađuje s UNICEF-om i kako radi na tome da djevojčice doista imaju pravo školovati se. E, svaka treća djevojčica u Burkina Fasi e, se uda prije 18. E, rođendana. Ja srećom nisam jedna od njih jer me otac poslao u školu. Što ćete vi dakle učiniti da pomognete tim djevojčicama i da osigurate njihovo školovanje? Gospodin Mende, e, Pučani, hvala, hvala što ste došli ovdje. Doista je ovo sjajna prilika da razgovaramo i da gledamo u istom smjeru. Ja e, htio sam iskoristiti ovu priliku da vas e, upitam kakvi su odnosi Sudana s Kinom i s Rusijom? Jeste li spremni? Jeste li kadri nam nešto reći o namjerama Kine i Rusije ili o ponudi Kine i Rusije u odnosu na e, vašu lijepu zemlju. Hvala, sada ću dati riječ e, službi za vanjsko djelovanje i komisiji. Komisija nije tu. U redu, onda ću ponovno dati riječ gospodinu predsjedniku e, vlade. Oprostite, oprostite, nisam vas vidio. Izvolite. Dobar dan, gospodine predsjedatelju. Upisao sam svoje ime, poslije sam odustao, više nisam želio uzeti riječ jer e, nisam mogao ostati dugo na sastanku, pa nisam htio E, biti upisan, a da onda e, ne e, budem imao prilike čuti odgovor, ali evo, ostao sam pa ću postaviti pitanje. Dakle, dali ste jedan popis, dali ste nam jedan popis vaših prioriteta, lista je vrlo logična u odnosu dakle na razvoj vaše zemlje. Naglasili ste važnost mira, transparentnosti, E, slobode izbora i rekli ste u kolikoj mjeri je važno da se osnaže e, institucije. I ja vam postavljam pitanje kao e, su predsjedatelj odbora za suradnju s Afrikom i Južnim Pacifikom i mi ćemo sigurno raditi i na partnerstvima. Vi ste e, govorili o strateškom e, partnerstvu između Europske unije i Sudana. E, pitam se je li ne bi bilo bolje imati e, jedno, jedan strateški, strateško partnerstvo na razini cijele regije, što bi svakako još bolje osnažilo institucije i pomoglo e, ispunjenju ciljeva koje ste jako dobro e, definirali. Hvala. Sada ponovno dajem riječ predsjedniku vlade. Thank uh, thank you very much for... Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i uvaženim zastupnicima na postavljenim pitanjima. Prvo pitanje odnosi se na Darfur te na preseljenje prognanika te koje mjere poduzimamo radi izgradnje povjerenja i kako mi to sve vidimo. Naš pristup mirovnom procesu je takav da smo uspostavili četiri odbora. Odnosno, definirali smo četiri zadaće ili četiri tematska područja. Jedno to takvo područje je gospodarski razvoj i društveni razvoj. Drugo područje odnosi se na pravna pitanja, te pitanja tranzicijske pravde i kompenzacije treće područje su politička pitanja upravljanja, upravljanje, a četvrto se odnosi na sigurnost. Naša glavna namjera je da se pozabavimo glavnim uzrocima sukoba. To je način da stvorimo temelje za dugotrajan i održiv mir. Prognanici, izbjeglice, simptomi su dublje krize koja je dovela do njihova odlaska. Stoga se trebamo pozabaviti mm, pravim razlozima te krize. Mirovni pregovori u biti su bili elitistički. Um, određene osobe sastojali su se uglavnom gradu i tako dalje, ali interesi stanovništva nisu bili u prvom planu. Ovaj puta nećemo se sastajati na takav način da ćemo se baviti njihovim interesima i konzultirat ćemo s njima. Tako da smo e, prije pregovora e, ih posjetili. I to je put prema povjerenju, a to je dugačak put. Vjerujem vas da su nas primili na jedan način koji nam je puno rekao. Imamo osjećaj da se stvara novi zamah i odlučni smo nastaviti tim putem. Nećemo imati pravi mir ako ne saslušamo i uzmemo u obzir e, njihova mišljenja. Mi ćemo to učiniti. Kad je riječ o odnosima sa Južnim Sudanom i kad je riječ o nafti, ponovno se počelo s proizvodnjom e, nafte koja se um, prevozi prema sjeveru Sudana i nadamo se da ne samo nafta, već već i općenito uh, trgovina s Južnim Sudanom će se obnoviti. Imamo šest uh, trgovinskih točaka, odnosno prijelaza Eh, gdje se vrši trgovina, tri su otvorene. Postoji jedan pojas između eh, dviju zemalja. Kada sam bio u Južnom Sudanu, razgovarao sam s predsjednikom eh, Južnog Sudana i njegovim kolegama i dogovorili smo se da te granice trebamo promijeniti u granice mira, prosperiteta, i razvoja umjesto da to budu granice sukoba. ne moramo niti cijelu granicu e, označiti, odnosno e, razgraničiti područje. E, neke granice mogu ostati i meke i na tome radimo. Drugo pitanje odnosilo se na... Actually, this is a very na porez, na naplatu poreza. To je jako važno pitanje. Za sada ubiremo tek 6%. Odnosno, porezi, na poreze otpada tek 6% eh, BDP-a. To je skandalozno. Ne možete tako voditi državu. Puno je utaje poreza, neplaćanja poreza, puno kompanija eh, je vezano uz to. Odlučni smo poduzeti ozbiljnu reformu. Ministar e, financija je osnovao odbor koji se bavi poreznom reformom. Ovo, ovog tjedna će se razgovarati o izvješću koje sadrži konkretne preporuke i mjere kako riješiti problem utaje poreza, odnosno izbjegavanje plaćanja poreza. I mi ćemo implementirati rezultate te analize. Kad je riječ o vezi između tri eh, zemlje, dakle o Nilu, o um, brani i tako dalje. Ja sam eh, dosta optimističan. Mislim da brana omogućuje Egiptu, Sudanu i Etiopiji eh, da im uspostave dobre odnose, odnosno sve tri zemlje mogu imati koristi od te brane. Sigurno ste pratili pregovore koji su se održali prošloga tjedna u Washingtonu pod pokroviteljstvom SAD-a uspostavili smo plan puta koji će trajati do 15.1. E, to je proces koji će nam omogućiti da riješimo tehnička pitanja vezana uz branu. Radi se zapravo o dva tehnička pitanja. Prvo, vrijeme je koje je potrebno da se riješi problem curenja e, i pitanje upravljanja. Mislim da je potreban e, prijateljski sporazum koji će nam omogućiti korištenje brane. Nadalje, čuli smo pitanje bugarskog zastupnika. Radi se o prijateljski nastrojenoj osobi, u potpuno ste u pravu. Naši ljudi koji su izašli na ulice, bilo ih je na tisuće, čak i milijune. Da, mm, tu su bili, e, ima ekonomskih problema, ali slogani koje sam ranije spomenuo uglavnom se odnose na slobodu, na pravdu i na mir. Sloboda i demokracija ključni su za tu regiju. Sudan od ranih dana, dakle od e, nedugo nakon osamostaljivanja, Zapravo, htio bih iskoristiti ovu priliku da nešto ispravim. Kad govorimo o Africi, govorimo o Gani kao e, prvoj zemlji, afričkoj zemlji, e, prvoj afričkoj zemlji koja je stekla neovisnost. Ali to nije točno. Prvi je Sudan. Gana je, ju je stekla 57. a mi 56. Dobro, ali to nije toliko važno. Sudan ima vrlo mm, živahan politički život. I svaki puta kada se vrati demokracija, političke stranke su tu, one su dosta otporne. Postoji masovni pokret mimo političkih stranaka koji vode muškarci i žene, mladi, i zahvaljujući tome ove promjene su i dalje žive. E, pretpostavljam da ćete se složiti sa mnom da je da demokracija je proces koji se ne može naučiti, trebate ga živjeti, e, trebate ga živjeti. Ne postoji model koji se slijedi, trebate ga živjeti u praksi. Ali pretpostavljam, odnosno mislim da smo spremni za uspostavu demokratskih institucija. Znamo da to nije lako, teško je, to nije linaran proces, ali mislim da ti milijuni koji su izašli na ulice motivirani su uspostavom e, demokratske, pravedne zemlje koja se drži vladavine prava, demokracije i tako dalje. I think the so question on the issue of... Uh, Zatim je to bilo pitanje obrazovanja djevojčica i mogućnosti kojim se nude. Potpuno se slažem s vama. To je situacija ne smijemo zapravo dopustiti da se ta, s takvim stanjem nastavi. Kao što sam već rekao, mi smo na početku toga puta, na pravom sam na pravome smo putu. Nismo zadovoljni sa stanjem, treba napraviti više. Pogotovo se treba usredotočiti na obrazovanje i zdravlje, ali više se treba usredotočiti na obrazovanje e, djevojaka na taj način educiramo cijelu naciju. Nemamo mi tu eluzija, e, treba učiniti više po tom pitanju. I pitali ste kako nam možete vi pomoći, tako da radite s nama. Potrebni su nam resursi, pogotovo u obrazovanju i zdravlju. Uvjeravam vas da kad govorimo o utvrđivanju prioriteta, 70 ili 80 posto naših resursa ide u uh, sektor sigurnosti. Želimo to promijeniti. Želimo usmjeriti sredstva u ova dva druga resora. A pritom ćemo rješavati pitanja diskriminacije žena i slična pitanja. Odnos s Kinom i Rusijom Kina je zadnja njih 20 godina e, važan partner Sudanu. Oni su jako važan akter u eksploataciji nafte. Jedan veliki, velika tema vezana uz Kino je e, dug koji iznosi oko 56 e, milijardi. To je naš ukupni dug, a dio tog duga otpada na Kinu ali oni su uključeni i u brojne druge projekte u našoj zemlji. Ranije sam rekao da ćemo uspostaviti e, vanjsku politiku koja gdje ćemo se rukovoditi interesima Sudana. Toga ćemo se čvrsto držati. Nećemo oklijevati, otvarati bilo koja pitanja s bilo kojom zemljom. Želimo da sudanski narod e, definira e, prioritete. Želimo da sudanci definiraju svoju e, sudbinu i naši interesi će doći na prvo mjesto. To, time ćemo se rukovoditi u odnosima s drugim zemljama. Zadnje pitanje odnosilo se na partnerstvo u okviru regije. Humanitarni rad počinje kod kuće. Trebamo to postići i u našem okruženju. Mi smo zapravo u prošlosti stvarali probleme većini susjeda. Radimo odmah od toga sada. Želimo odnose koje se temelje na povjerenju, na poštovanju, obostranom poštovanju i tako se nadamo da ćemo stvoriti partnerske odnose koji će nam pomoći da, da budemo glas dobrih odnosa i mira u regiji. I želimo ući u širi klub, odnosno suradnju s Europskom unijom, a to vrijedi i za druge odnose. I mislimo da će to nam pružiti dobru priliku za suradnju s ostatkom svijeta. E, radi se o suradnji e, s Europskom e, unijom u sadašnjem okviru. Hvala na pozornosti. Hvala. Sada predem riječ podpredsjedniku. Hvala gospodine predsjedniče vlade, u ime oba odbora. Hvala što ste došli, hvala što ste s nama podijelili informacije o sadašnjem stanju i situaciji u Sudanu, ali isto tako i o vašim prioritetima i planovima kako transformirati zemlju, kako iznaći demokratska rješenja za svoju zemlju. Kao zastupnik koji dolazi iz kršćanske europske zemlje, e, posebno mi je zadovoljstvo bilo čuti kad ste rekli da predstavnici koptske zajednice u vašoj zemlji su i dio vaše vlasti. Nadam se da je to tek početak naše suradnje. Nadam se da će u budućnosti ta suradnja biti plodonosna te korisna i za Sudance i Europljane. Još jednom hvala vam što ste došli. Hvala i s ovim ćemo zaključiti današnji sastanak. Hvala.